Kao naša prva tema je Kambodža, Najprije riječ e, imaju autori e, rezolucije. Kao prva riječ ima gospođa Loh-Bila. Hvala gospođo predsjedavajuća. Već dugo e, zakon o regulaciji nevladinih organizacija u Kambodži Lango je predmet kritike bilo je za očekivati da će taj zakon dovesti do e, velikih problema pritom je vidljiv jedan e, obrazac otežavanja javnih kritika na račun na račun e, vlasti Dakle, aktivisti, eh, članovi nevladinih organizacija, članovi sindikata i tako dalje eh, su eh, izloženi napadima i uhićenjima. Nusoka, Najvanda, Isoksa ili moni kao i Nu Čakrija iz Nacionalnog e, odbora za izbore. Mirne demonstracije kojima se tražilo njihovo puštanje na slobodu, policija je nasilno e, suzbila. Mi tražimo da ih se bez odlaganja pusti na slobodu i da se pravo na slobodu mišljenja i okupljanja e, zaštiti. Ovi događaji su u kontekstu izbora 2017. i 2018 i Evropska unija mora e, voditi računa o tome i dati tehničku potporu, na primjer što se tiče registracije birača. Također mora se omogućiti da imigranti dobiju mogućnost sudjelovati u ovim, ovim izborima. Mi smo se u ovoj rezoluciji ograničili na napade na pripadnike oporbe i tražimo od kambođanske vlade da prestane sa takvim napadima napadima jer e, svi članovi oporbe su e, izloženi e, nasilju, napadima i ugrožena, ugrožena njihova egzistencija. Hvala lijepa na ovim uvodnim riječima. Sljedeći govornik je gospodin Korao na jednu minutu. Hvala. Dobar dan povjereniče. Goreći o Kambođi, govorimo o trećoj rezoluciji u manje od godine dana. Imali smo prvu u srpnju prošle godine i tada smo govorili o gušenju nevladinih organizacija. Imali smo još jednu u studenom i tu smo govorili o tome koliko se ta zemlja rasprodaje multinacionalnim kompanijama, a sada opet imamo rezoluciju u kojem stoji da je vlada Hunsena vlada koja ne samo da guši e, slobodu govora i udruživanja, nego i svaki oblik borbe za ljudska prava. Sada polazimo od e, pretpostavke da smo mi glavni trgovinski partner e, Kambođe. Isplatili smo 310 milijuna eura u ovom programskom razdoblju i mislim da je sada trenutak da se revidira naša razvojna pomoć e, zato jer nije moguće isplatiti na temelju demokratskih instrumenta naročito u oči izbora 2017. godine. Ako imamo instrumente upotrebimo ih jer ćemo onda opet svakih šest mjeseci govoriti o istome. Hvala riječima gospođa Makovej. Čini se da ona nije u dvorani, pa ćemo riječ dati gospodinu Panceriju na jednu minutu. Dobila sam novi popis govornika po tom popisu. Riječ ima gospodin Weidenholza. Hvala lijepa. Prepaštujuće je da se relativno često bavimo događajima u Kambođi i to uvijek u vezi sa kršenjem ljudskih prava i žalosno je što to uvijek iznova moramo činiti. Kambođa i za sebe ima tragičnu povijest, dogodio se genocid e, koji su počinili crveni kmeri, to je ušlo u povijest i kad se to ima u vidu E, zapravo je zaprepašćujuće u kojoj mjeri se ta zemlja uspjela pozitivno razviti i e, politički razvoj je bio pozitivan e, dakle izgledi su bili vrlo dobri i zemlja bi se i dalje mogla dobro razvijati ako krene demokratskim putem međutim nažalost postoji opasnost da korupcija da Kambodža ponovo potone u e, korupciju i e, nedemokratske metode e, predstojeći što se više približavaju predstojeći izbori to, toliko je e, nervoznija vlast u Kambođi i pripadnici oporbe su ugroženi i zemlja se širi strah E, zato apeliramo na vlasti u Kambođi da e, naposte taj put kojim su krenuli, da puste političke aktiviste iz zatvora, a Europska unija e, daje Kambođi značajna sredstva i mislim da je važno da od njih to zatražimo. Hvala lijepa. Sljedeći govornik gospodin Zdjehovski. Hvala lijepa. Ova rezolucija predstavlja poziv kambođanskoj vlasti da se promijeni sadašnja situacija. Kao što su rekli prethodni govornici, situacija u toj zemlji je sve gora iz mjeseca u mjesec. Europska unija je jedan od najvećih e, partnera Kraljevine Kambođe kada je riječ o razvojnoj pomoći, a Europska unija ne može tolerirati sadašnje stanje u zemlji gdje se guši ne samo oporba, nego se guše i sve aktivnosti nevladinih organizacija. Europska unija mora izvršiti pritisak na kambođanske vlasti kako bi ove priznale nevladene organizacije civilno društvo, sindikate iznad svega kako bi vlada dala priliku oporbi da radi svoj posao. Naročito u kontekstu nadolazećih parlamentarnih i lokalnih izbora moramo se pobrinuti da izbori proteknu glatko i da budu pravedni. Dakle, mi ćemo izbliza pratiti stanje u Kambođi i nastojat ćemo se pobrinuti da izbori budu demokratski. Hvala gospođo predsjedavajuća treća rezolucija o Kambođi manje od godinu dana. Ova zemlja je u krizi od srpnja 2013. represije sve žešća, uključujući protiv sindikalnih e, organizacija. Međutim, ključno pitanje kada je riječ o Kambođi je uzimanje zemlje i e, dakle postupci koji su koji se trenutno vode pred e, sudom Velik broj žrtava imali smo samo u prvom semestru 2015. U tom pogledu ova rezolucija ne dovodi u pitanje odgovornost multinacionalnih kompanija, uključujući i onih europskih, u e, području tekstilne industrije i proizvodnje šećera, gdje je posebno alarmantno stanje i radnička prava žena i e, djece. Dakle, tu trebamo djelovati. Trebamo tražiti da se da naknada žrtvama, ali da se i revidira sporazum sve osim oružja kako države članice Europske unije više ne bi uvozila proizvode e, koji su proizišli iz proizvodnje sa zemljište koje je oduzeto e, građanima Kambođe. Povjereniče, obraćam se vama. Dobro je kad ovdje imamo predstavnika komisije, ali bi bilo bi još bolje da nas i sluša. Hvala vam. Ujedinjeni narodi trenutno rade na e, uspostavi pravnog instrumenta e, za preuzimanje odgovornosti od strane poduzeća. Mislim da bi bilo dobro da se i Europska unija konačno počne baviti ovim pitanjem i očekujem vaš odgovor na ovo pitanje. Hvala. Naš posljednji govornik od u nizu autora teksta je gospodin Austravićius. Izvolite, gospođo predsjedateljice, povjereniče, kolege. E, prije dva mjeseca sudjelovao sam u misiji e, u Kambođu. Za mene je to bio šokantan doživljaj. Situacija u zemlji je sve e, lošija predsjednik e, oporbene stranke koji se zalaže za kulturu dijaloga uhićen je i e, i to iz političkih razloga. Mnogobrojni aktivisti su osuđeni zbog e, legitimnih izjava koje bi morale biti zaštićene u okviru slobode izražavanja i mišljenja apeliramo na Kambodžanske vlasti da na slobodu puste sve političke zatvorenike. Radi se o slobodi govora i e, mi tražimo da se Europska unija aktivira i aktivno zatraži to od Kambodžanske vlasti. Hvala lijepa kolega, time smo došli do e, kraja E, ni za autora teksta, a sada riječ u ime kluba zastupnika EPP ima gospodin Pospišil na jednu minutu. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. E, nakon što su nam autori rezolucije rekli koliko je ona važna, ja bih to također htio e, istaknuti u ime mog kluba zastupnika. U srpnju bi se trebalo držati suđenje sam Renziju e, u njegovoj odsutnosti i zato je važno da Europska unija zatraži od e, Kambodžanske vlade da ne nastavi ovim e, agresivnim političkim napadima na vođe oporbe. Kolege su vrlo dobro opisali na koji način se e, prava e, oporbe i aktivista za ljudska prava suzbijaju i kako ih se napada. Moramo promatrati predstojeće izbore, ali također moramo E, reći da e, Kambođa od Europske unije dobiva oko 400 milijuna eura i obzirom na e, ovu politiku kambođanske vlade možda bi komisija trebala razmisliti o tome da ta sredstva prestanemo davati Kambođi. Gospodin kao što je već rečeno u Kambođi, aktivisti za ljudska prava među kojima i zaposlenih UN-a optuženi su za korupciju i prijetim 5 do 10 godina kazne zatvora. To ima političke motivacije i to također e, označava poštrenje gušenja e, civilnog društva i onih koji se bore za ljudska prava u toj zemlji. Očito je da je krajnji cilj vlade ugušiti svu oporbu u oči izbora. To je zlouporaba kazneno pravosudnog sustava jer vlast se služi državnim tijelima kako bi zastrašivala, kriminalizirala i kažnjavala aktivnosti aktivista za ljudska prava i civilnog društva. Naša je zadaća jedna i jednostavna, obraćam se tu povjereniku. Trebamo promijeniti naše odnose sa Kambođom e, i uvjetovati ih vrlo jasno, odnosno da se riješi pitanje poštivanja ljudskih prava. E, Sljedeće riječ ima kolega Nart. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. E, nazovimo stvari njihovim imenom. Kambodžije na vlasti e, korumpirana hijerarhija e, otkad je član crvenih kmera preuzeo vlast i nametnuo svoju diktaturu uz potporu vojske. Dakle, imamo tu posla s gangsterima. Kambodža je poznata kao zemlja koja je seksualni raj, odnosno pakao žene i djeca prodaju se kao seksualno roblje, a vlada zatvara oči pred time. Ne možemo nastaviti davati pomoć toj vladi, ne možemo e, dalje e, financirati održavanje ovakve situacije u Kambođi. E, moramo tražiti radikalno poboljšanje situacije sa poštivanjem ljudskih prava u toj zemlji. Hvala lijepa. Sada ćemo čuti gospodina Sina Dinosa. Gospođo predsjedateljice, ja ne znam Kambodžanski jezik, ali znam da se ovdje na licemjeran način zalaže za demokratizaciju i ljudska prava u Kambođi tu se govori o političkim progonima, nepoštivanju ljudskih prava, međutim to je licemjerno i populistički jer e, politički zatvorenici ne postoje samo u Kambođi nego i u Grčkoj. Predstavnici oporbe se i u takozvanoj e, e, vladavini prava u Europi uhićuje ne žele se niti ovdje čuti drugčija mišljenja. Možda bi bilo bolje kada bismo E, mi ovdje kritizirali Europsku komisiju. Ja sam e, zamoljen da, e, da razgovaram sa komisijom o povredama tih prava sa komisijom, međutim nisam dobio čak ni negativin, negativan odgovor. Zar to nije antidemokratski licemjerno i licemjerno možda bih vam morao objasniti što ti pojmovi znače. Hvala lijepa. A sada će riječ dobiti pojedini govornici iz klubova zastupnika. Najprije gospodin Hetman, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Politička situacija u Kambođi vrlo je teška i e, zahtjeva drastične reakcije međunarodne zajednice. Uhićenje aktivista ili predstavnika nevlatnih organizacija to se mora osuditi, moramo spriječiti takve situacije. Moram, e, želim privući pozornost na činjenicu da je Kambodža e, na vrlo na dnu popisa zemalja što se tiče poštivanja ljudskih prava i vladavine prava. E, stanovništvo Kambođe ne vjeruje u pravdu i vladavinu prava, a Europska unija daje financijska sredstva vladi Kambođe e, mislim da moramo prestati s time ako vlast odbija provesti reforme i odbija se angažirati u konstruktivnom dijalogu sa predstavnicima oporbe. Mislim da davanje financijske povosti mora ovisiti o demokratizaciji i provedbi reforma u zemlji. Hvala lijepa. Sljedeći govornik bi bio gospodin Martin da je u dvorani, ali nije, pa riječ ima gospođa Čarancova. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. E, premijer Hun Sen je na vlasti u Kambodži već 30 godina E, možemo reći da je Kambodža još daleka od pune demokratizacije zemlje. E, mi smo otvorili razne misije u Kambodži, uključujući misiju Češke republike. Međutim, e, je, ako žele da se Kambodža prihvati kao moderna i demokratska država, e, vlada mora e, dopustiti e, slobodne izbore i slobodu izražavanja govora i okupljanja za sve svoje građane, uključujući za one koji su kritički nastrojeni prema vladi postoji jedan citat koji se pripisuje bivšem kralju e, ja koji je rekao ja se odričem prijestolja kako bih pokazao narodu da ne postoji božja volja prema kojoj bi netko bio predodređen da vlada e, jednom zemljom mislim da se ovaj citat odnosi i na e, sadašnje sadašnju vlast u Kambođi. Hvala lijepa. Time smo došli do kraja popisa govornika. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Oni koji su već e, danas govorili neće ponovo dobiti riječ. Riječ ima gospodin Kukan iz kluba zastupnika Europskih pučana. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Kambođa je zemlja koja je tek nedavno krenula putem transformacije tako dugo dok e, vlada želi transformirati zemlju i poboljšati gospodarsku situaciju u zemlji neophodno je da društvo ostane otvoreno da se dopuštaju i poštivaju građanske slobode u takvom slučaju ne može se tolerirati da se aktiviste i vođe oporbe napada, progoni e, i uhićuje kao što je u posljednje vrijeme bio slučaj. Moramo poslati jasan signal iz ovog parlamenta E, i građansko društvo u Kambođi e, mora dobiti našu podršku. Postoji potencijal i mogućnosti da se zemlja na pravi način suoči sa svojom e, prošlošću, ali važno je da vlada zemlje prestani traumatizirati vlastiti narod. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća trgovina može biti jedna od dvije stvari kad se radi o pomaganju trećim zemljama. Ako se e, odvija na fer i pošten način može doista pomoći E, međutim kada se odvija na loš način kao što bih ja rekao da je slučaj sa Kambodžom onda to postaje slučaj cinične eksploatacije prirodnih resursa te zemlje a osobito u situaciji kad vidimo da postoji ozbiljna zabrinutost zbog otimanja zemlje koje se tu događa već nekoliko posljednjih godina a potom tu su i kršenja ljudskih prava, politički zatvorenici, pomekanje demokracije. Ja bih jednostavno rekao da je davanje razvojne pomoći u takvoj situaciji e, da je doista e, važno osigurati da sredstva ove razvojne pomoći ne idu direktno kambodžanskoj vladi. Hvala lijepa. Sljedeći govornik gospodin Polčak. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, što ste mi dali riječ. To mi se ne događa baš često, ali slažem se sa svim e, kolegama koji su govorili prije mene i zato neću duljiti. Želim samo reći da osuđujem kršenje ljudskih prava u Kambođi. E, mislim da međutim naše osude bi trebale imati pravi utjecaj na politiku Europske unije. Ja se slažem sa onima koji su govorili prije mene da bismo trebali upotrebiti diplomatske instrumente kao na primjer što se tiče davanja eh, razvojne pomoći. Mislim da bismo trebali reagirati na situaciju gdje jedna zemlja nastavlja kršiti ljudska prava ne mislim da e, su sva ljudska prava univerzalno primjenjiva ali neka ljudska prava jesu univerzalna i njihovo kršenje u Kambodži mora e, utjecati na davanje razvojne pomoći jer inače nemamo instrumente kojima bismo prisilili vladu da promijeni da nešto promijeni u svojoj politici hvala lijepa time smo došli do kraja popisa govornika i riječ sada dajem povjereniku Stiljanidesu gospođo predsjedateljice, drage kolege. E, u studenom prošle godine već smo ovdje imali sličnu raspravu o političkoj situaciji u Kambođi. E, kao što su prethodni govornici e, detaljno opisali, svjedoci smo djelovanja protiv progona političkih aktivista i predstavnika oporbe koji izazivaju ozbiljnu zabrinutost. E, vođa oporbe Kem Čoha je na primjer e, uhićen bez obzira i optužen bez obzira što ima parlamentarni imunitet E, također e, jedan mnogi predstavnici članovi nevladinih e, organizacija a to je osobito zabrinjavajuće obzirom da predstoje lokalni izbori 2017. i parlamentarni 2018. Evropska unija nije šutjela za vrijeme ovog perioda posjeta e, posjeta jedno, jednog izaslanstva početkom travnja e, Kambođi e, dogodila se na vrijeme mi smo imali razgovore u Pnom Pemu e, razgovaralo se o suradnji, ali smo također na marginama održali bilateralne e, razgovore sa ministrom unutarnjih poslova, ministrom vanjskih poslova i također sa predstavnicima oporbe. Na svim tim sastancima Europska unija je vrlo jasno izrazila svoju ozbiljnu zabrinutost zbog uhićenja E, i progona predstavnika civilnog društva i oporbe i eksplicitno smo tražili puštanje na slobodu članova nevladnih organizacija. To je također e, izraženo i u našoj zajedničkoj izjavi e, koja je sastavljena nakon sastanaka i razgovora. Mi i dalje tražimo od vlade u Pnompenu da u pozvali smo i veleposlanike e, Kambođe u Briselu i e, objavili smo izjavu u kojoj smo zatražili od vlasti da ponovo e, započne sa konstruktivnim dijalogom sa opozicijom. Naglasili smo da je to preduvjet za legitimnost predstojećih izbora. E, mi smo e, duboko uvjereni da vlada Kambodže ima dužnost stvoriti e, i održavati atmosferu u kojoj sve političke stranke mogu raditi bez straha od progona dakle atmosferu u kojoj se potiče rasprava i razmjena mišljenja među predstavnicima različitih političkih ideologija i uvjerenja. Mi ćemo e, podržati reformu, izbornu reformu e, i daćemo našu pomoć u pripremi predstojećih izbora. Doista je važno da podupremo e, proces izbornih reformi što će biti podrška demokratizaciji zemlje. Izbori e, su još e, nekoliko mjeseci pred nama u e, lipnju 2017. i u 2018. mi pratimo situaciju i razmislit ćemo da li ćemo poslati promatračke misije na predstojeće izbore. U svakom slučaju Europska unija će nastaviti podržavati reforme u Kambođi i tražiti od vlasti da poštivaju ljudska prava i fundamentalne e, ljudske slobode. Na zaključku ove rasprave zaprimio sam sedam prijedloga